La séance est ouverte. Započet ćemo sa sastankom. Zamolit ću vas sve da zauzmete vaše mjesta i da se smirite. Dragi kolege, vidjeli ste prijedlog našeg dnevnog reda. Ako nema primjedbi, usvojit ćemo dnevni red. Što se tiče prijemčenja predsjednika, njih možete vidjeti u e, našem newsletteru i predlažem da odmah prijeđemo na na glasovanja. I budući da imamo tu sreću da od početka sastanka je s nama naš, naši izvjestitelji. Predlažem da krenemo sa izvješćem gospođe Nenski o makrofinancijskoj pomoći Hašemitskoj kraljevini Jordan. To bi bilo za zagrijavanje. Za zagrijavanje na početku ovog dana koje ćemo posvetiti u potpunosti glasovanjima i sutra ćemo također nastaviti sa glasovanjima. Predvidjeli smo ukoliko je to potrebno u potpunosti oba dana posjetiti glasovanju, a predlažem da započnemo sa glasovanjima o izvješću gospođe Nenski. Ne. Imate li svi Est-ce que ça pose un problème technique je predstavlja li to tehnički problem? Je li klub zastupnika socijalista demokrata dobio popis za glasovanje za izvješće Nenski? Da, u redu, jesu li svi spremni? Imaju li svi svoju glasačku karticu? Dakle, svi osim gospođe De Martini. Vodit ćemo računa o tome. Da, meni se to isto dogodi jednom, to jest svaki drugi put. Započet ćemo sa amandmanom 16, gospodin Hatonga. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Mnogo. Tko je suzdržan? Odbačeno. Amandman 2, izvjestiteljice. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv, suzdržani. Ispričavam se, Alda. Dva glasa protiv. Ima dakle dvostruko više glasova protiv nego što sam vidio. Dakle, usvojeno. Treći amandman je povučen. Što se tiče uvodnih odredbi, imamo niz amandmana koje je podnio gospodin Hartong. Možemo li glasovati skupno? Dakle, prvih pet amandmana. Amandmani četiri do osam od gospodina Hartonga. Tko je za? Tko je protiv? U redu. Odbačeni su. Amandman 9 gospodina Hartonka koji je drugačiji zato što je to amandman koji se traži ukidanje uvodne odredbe. Izvjestiteljice protiv tko je za? Tko je protiv? Hvala. Odbačeno. Deseti amandman. Deseti amandman gospodina Hartonga, se protiv, tko je za? Gospodin Hartong je za, tko je protiv? Svi ostali, suzdržani, odbačeno. Amandman 1, izvjestitelja o istoj uvodnoj odredbi, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Možemo li zatim 11, 12 i 13 amandman glasovati skupno? Ne. 11. amandman gospodina Hartonga. izvjestiteljice protiv. Tko je za? 1, 2. Tko je protiv? Svi drugi. Suzdržani. Odbačeno. 12. amandman gospodina Hartonga. Tko je za? 1. I samo jedan glas. Tko je protiv? Hvala. Suzdržani. Odbacuje se. 13. amandman gospodina Hartonga. Tko je za? Gospodina Hartong. Tko je protiv? Suzdržani odbačeno. 14. i 15. možemo li skupno glasovati o njima? 14. i 15. amandman tko je za? Gospodina Tong, tko je protiv? Hvala vam, suzdržani odbačeno. Krajnje, to je završno glasovanje, elektroničko glasovanje. Tako ćemo moći provjeriti broj prisutnih osoba. I uvjeriti se da neki klubovi zastupnika nisu zastupljeni u većoj mjeri nego što je to dopušteno. A, imamo loše učenike. Završeno je glasovanje, 34 osobe su prisutne. Gospodin Gajer je za, gospođo vi ste također za, dakle 33 glasa za, jedan protiv, nijedan jedan glas suzdržan. Izvješće je usvojeno, čestitamo gospođo Njenski. Zamolit ću tajništvo da provjeri pomno da nijedan klub zastupnika nije previše zastupljen nego što bi to trebalo biti. To ne bi trebalo biti slučaj, ali to je moguće. Malo prije je Europska pučka stranka bila zastupljena samo putem izvjestitelja u Sjeni. Dakle, to je jedan fantom eh, koji je zastupao cijeli, cijeli, te važni klub zastupnika, to je premalo. Ali sada su se redovi popunili. Drugo glasovanje Malo glasovanje. Radi se o izvješću Giovanni Lavija o transferima. Giovanni Lavija, izvolite, predajem vam riječ. Abbiamo da votare. Moramo glasati o e, glavi glavi 23. o e, protokolu ribarstva sa Republikom Gabon. Eh, ammonta un milione Govorimo dakle o 50 milijuna eh, obavezama plaćanja 2013. godine. Eh, s moje strane nemam ništa protiv da se to izglasa. Predlažem odboru da glasamo za to. Hvala Giovanni. Tko je za transfer 23? Hvala vam. Tko je protiv? gospodina Tong, suzdržani, usvaja se. Dakle, nema drugih zahtjeva za transfer, za, što se tiče komisije, niti jedan transfer za ostale institucije. Daću sada riječ Moniki Holmajer kako bi nam rekla nešto o temi koja se tiče politike vezane uz grade. Drage kolege i kolegice, samo vrlo kratko. E, zgrada EBE je jedna od tema, a prošli put smo raspravljali o e, nekim neregularnostima koje su nam e, kako meni, tako i drugim kolegama upali u oko i sada, nakon što smo imali otprilike 40 pitanja koje smo putili EBI, zatražili smo odgodu prema našem poslovniku kako bismo na idućem sastanku odbora za proračune mogli imati mišljenje o tome. Vrlo dobro, dakle to je službeno priopćenje i mi ćemo se moći izjasniti o tome jednom kada će nam to biti predočeno. Preći ćemo sada na glasovanje o amandmanima što se tiče nacetu proračuna za 2014. godinu. Priopćeno vam je kojim ćemo redoslijedom glasovati o e, pojedinim naslovima i u kojima su se koordinatori već složili. Ja ću još jednom ponoviti taj redoslijed kako bismo znali da, kako bismo se sveli da se jasno, kako bi svi bili informirani o tome i isto tako kako bi naša publika bilo ovdje u našoj dvorani, bilo bilo gdje u svijetu koji nas mogu pratiti putem prijenosa e, na internetu, znali kako ćemo raditi u idućih dva dana. Dakle, započet ćemo sa proračunima drugih dijelova. Izvjestiteljica je tu Monika Homer. Zatim ćemo razmotriti horizontalna pitanja, dakle linije za administrativnu podršku, za decentralizirane agencije i za pilot projekte. Zatim ćemo prijeći na proračun za komisiju. Naravno ću još jednom e, prije toga dati riječ glavnom e, ravnatelju za proračune kojeg pozdravljamo ovim putem koji će nam dati mišljenje komisije vezano uz ove amandmane. I zatim ćemo prvo e, vidjeti kategoriju broj 5, zatim naslov broj 5, zatim naslov 1b Dakle, prvo ćemo krenuti sa onim naslovima e, za koje nismo imali velikih poteškoća kada se o tome raspravljalo tijekom koordinatora, a zatim ćemo preći na one problematičnije. Dakle, proći ćemo sa petim, pa 1b, pa naslov 3. Dakle, to je nešto što gdje ćemo uzeti u obzir tehničke probleme koje bi do kraja ovog pripodnjena trebali riješiti. Zatim druga, drugi naslov, četvrti naslov, naslov 1a. Te ćemo zatim imati glasovanjima o odobrenim sredstvima za plaćanja i to će biti sutra. Dakle, sutra ćemo glasovati odvojeno o odobrenim sredstvima za plaćanje. Zatim ćemo imati glasovanja o onome što se zovu amandmani za ono što je izvan višegodišnjeg financijskog okvira, dakle radi se o mobilizaciji instrumenta za fleksibilnost i amandmanima koji se tiču odobrenih sredstva se tiču prihoda. Dakle, započet ćemo Kažu mi da ima previše zastupnika iz Europske pučke stranke. Ja, dakle, neću glasovati. Uskratili su mi moje, moj, moj glas, ali ja se tim slažem. Ja se mogu izuzeti iz glasovanja. U redu, dakle, počet ćemo sa proračunom e, Monike. Monika prvo želi dati jednu izjavu, izvoli. Ne želim ništa više reći o sadržaju, mislim da smo o tome već dosta detaljno porazgovarali, eh, no zamolila bih da dvije točke uzmete na znanje. Kao prvo imamo džentlmenski sporazum između parlamenta i vijeća, što znači da ćemo s naše strane, s naše strane Europskog parlamenta, nećemo promijeniti ništa što se tiče amandmana vezanih uz 6.2. Dakle, sve one amandmane koji su u vezi sa džentlmenskim sporazumom. Njih bi trebali potvrditi. Kao drugo, isto tako moramo utvrditi da imamo tehničku promjenu što se tiče fusnota o planovima Europskog parlamenta za odbor za regije i ekonomski socijalni odbor. To je prijedlog koji je unio George Lyon i oko kojeg smo se svi dogovorili. Te promjene smo jučer podijelili putem maila. Želim to još jednom ponoviti kako ne bi došlo do nesporazuma ukoliko netko nije pročinio taj mail, zbog toga sam to htjela još jednom navesti. Hvala za ove preciznosti, gospođo izvjestiteljice. Iz praktičnog kuta predlažem da prvo uzmite vašu, vaš veliki, veliku knjigu Tu je rad koji se tiče našeg odbora. Započet ćemo s ovim, s ovom velikom knjigom koju ćete otvoriti na stranici 16. i 17. To je engleska verzija, ne znam imamo li neke druge verzije. Osim engleske. Dakle, u engleskoj verziji to je 16. i 17. strana. Dakle, radi se o administrativnim rashodima za institucije S2. Dakle, radi se o vijeću, radi se o proračunu za administraciju vijeća. Dakle, stanica 16. u ovom velikom pasiklu. U redu. Les assistants sont priés de se taire. Molio bih asistente da se stišaju. Kao prvo, glasujemo i ja u pravom glasovanjima. Na 16. i 17. strani se nalazimo i obradit ćemo prvu točku koju je spomenula naša izvjestiteljica Monika Holmer. Radi se o proračunu za rad vijeća kao što je to upravo spomenula Monika Holmajer. Imamo određenu tradiciju prema kojoj vijeće i parlament svake godine izbjegavaju unijeti amandmane na proračun drugih institucija. Dakle, smatra se da smo neovisni jedne od druge i da unutarnji život vijeća nije nešto što se tiče parlamenta i dakle obrnuto. Kao posljedica toga do sada to nije nigdje napisano u ugovoru, niti u financijskoj uredbi, to ne stoji niti u poslovniku parlamenta, to je običaj. Mi smo se zabranili ulagati amandmane na proračun vijeća. No, zastupnici imaju pravo uložiti amandmane. Imamo dva zastupnika koji su to učinili, koji su uložili amandmane i stoga ćemo glasovati o tim amandmanima. Dakle, na stranici 16. i 17. 16. i 17. strana ovog dokumenta kojeg nazivamo četvrtim dokumentom. Druge Drugi dijelovi. Ne radi se o trećem dijelu. Radi se o drugim dijelovima, stranica 16 i 17. I to će biti vrlo jednostavno. Imamo niz amandmana koje je uložio Hans Peter Martin, koji nije ovdje dvorani, ali koji je uložio amandmane. Dakle, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amandmana gospodina Hans-Peter Martina i predlažem vam da glasujemo skupno o njima, a zatim imamo još jedan amandman od Martina Edenhausera koji je uložio još jedan amandman o kojem ćemo glasovati kasnije. Dakle, pravno gledano ti su amandmani legitimni, a politički su suprotni našem džentlmanskim sporazumu i zbog toga je naša izvjetiteljica protiv njih. A dodaću kao predsjednik odbora za proračune da preporučam da se glasuje protiv. Ne mogu sudjelovati u glasovanju jer sam danas višak ali glasovati, možemo, mogu dati taj prijedlog. Tko je za? Amandman od Hans Petra Martina. Jedan. Tko je protiv? Hvala vam. Tko je suzdržan? Nema suzdržanih glasova. Odbacuju se. Amandman 8275 Martina Edenhausera. Tko je za? Nitko. Oprostite, vi ste za. Tko je protiv? Suzdržani. Odbačeno. Eto, dakle, ovaj problem smo riješili. Sada prelazimo na tanji dokument, to je ovaj dokument. Radi se o proračunu za 2014. drugi dijelovi koji uključuje sve kompromisne amandmane i popis amandmana o kojima nećemo skupno glasovati i o kojima ćemo dakle glasovati pojedinačno. Dakle, imaju li svi ovaj dokument? Započet ćemo sa prvim glasovanjem koji se tiče skupu broj 1. Dakle, kompromis broj 1. Tko je za? Hvala vam. Tko je protiv? Alda. Suzdržani? Dvoje glasa suzdržanih. U redu. Zatim prelazimo na amandmane koji se ne razmatraju zbog ishoda postupka miranja s kojim smo držali sa uredom parlamenta. Dakle, imamo popis amandmana. 29, 84, 29, 93, 29 76. to je zadnji. Njih ne razmatramo i stoga nećemo njima glasovati. To znači da ih se ne može ponovno uložiti na plenarnoj sjednici. To je pravilo što se tiče proračuna. Zatim imamo tri pitanja gdje ih moramo tehnič, gdje se radi o tehničkoj prilagodbi i Monika je upravo to spomenula. Primili ste ih i oni su automatski prihvaćeni kao amandmani. Zatim imamo niz imamo popis amandmana koji se nazmataju zato što su pokriveni blokom broj 1. Dakle, skupom, skupom amandmana broj 1. Radi se o amandmanima koji se nalaze na kraju prve ili druge stranice. Sve do sredine sljedeće strane, dakle sve do skupa broj 2. No, Alda želi dati jednu primjedbu. gospodine predsjedavajući. Što se tiče amandmana broj tisuću, 1000, tu se radi o porezu za solidarnost i tu imamo jedan amandman koji je uložen i e, rečeno je da se taj amandman treba provjeriti. Na kraju se to nije dogodilo, ali zapravo bi morali odvojeno glasovati o tome. Dakle, svakako taj amandman ne spada u skupio jedan oko kojeg se glasovalo. Mi stoga smatramo da bi taj amandman trebao se prihvatiti i da bismo o tome trebali glasovati odvojeno. jer zastupnici su upravo glasovali. Glasovali su o zamrzavanju svojih plaća, a istodobno smo glasovali i o ovom ovom e, sporezu za svrhu solidarnosti za zastupnika, a ja ne vidim pravno gledano nijedan razlog zašto ne bismo o tom potezu za solidarnost za zastupnike glasovati odvojeno. Hvala vam. Da, doista, taj amandman je identičan drugim amandmanima koji su uloženi, to od strane drugih klubova zastupnika, a koji predstavlja problem što se tiče prihvaćanja, prihvatljivost tog amandmana. Gospođo Holmar Monika, izvoli što želiš reći. Samo želim dodati da što se tiče tog amandmana, neovisno sada o tome je li taj amandman pravno gledano prihvatljiv ili ne, to nije moja nadležnost eh, da to procijenim, to je nešto što treba učiniti pravna služba, no taj amandman se ne razmatra i to zbog toga što smo u postupkom pomirenja eh, upravo razmotrili sva ta pitanja, dakle i ovo što se tiče eh, pitanja poreza na solidarnosti, dakle ne taj amandman se ne razmatra pravno gledano, nego zato što smo o tome zajedno razmotrili u našem postupku za miranje. Dakle, pravna služba je tu da vidi je li on prihvatljiv kao takav. U redu, predlažem vam da odmah konzultiramo našu pravnu službu koja je ovdje prisutna. Pitanje koje ću joj postaviti je sljedeće. Tiče se dakle amandmana koji su u našoj tablici na sljedećoj strani prije skupa broj 3, dakle na kraju skupa broj 2, a prije skupa broj 3, a koje se tiču 1000, 1006 i 300. Dakle, tih proračunskih linija. Radi se o porezu za solidarnost od 7%, radi se o općim, e, općim e, dodacima za rashode i za misije osoblja i putovanja između tri mjesta rada Europske unije. Moje pitanje za pravnu službu jest jesu li ti amandmani pravno gledano prihvatljivi ili ne, Dakle, to ćemo prepustiti pravnoj službi, vidjet ćemo njihovo mišljenje. Ako mi oni kažu da su ti amandmani prihvatljivi, onda ćemo njima glasovati, ako ne, onda ih nećemo staviti na glasovanje. Predajem riječ pravnoj službi. Gospodine predsjedavajući, hvala vam. Želim se izjasniti što se tiče ovih amandmana koje ste upravo spomenuli. Uzevši u obzir da je na vama, dakle na predsjedniku, odgovornost što se tiče što se tiče procjene prihvatljivosti, to je članak 157 poslovnika, prije svega stavak 3, gdje se općenito o tome govori i gdje se ne kaže da predsjednik je taj koji će eh, razmotriti prihvatljivost, ali da on ima dosta široke nadležnosti u svojoj, u svojoj funkciji predsjednika odbora da može dati određenu ocjenu toga, a mislim da bi se takva ocjena, takva procjena trebala sada postaviti prije svega e, kada govorimo o onome što se tiče protiv, što je protivno ugovorima. Dakle, radi se o amandmanu 4.3, 4.1 i 7.8.1 što se tiče plaća zastupnika. Ti amandmani po našem mišljenju predstavljaju e, problem što se tiče njihove prihvatljivosti zato što članak 341 e, ugovora o načinu rada Europske unije jasno naznačuje oprostite imam to na engleskom pa ću prijeći na engleski, da su radna mjesta Unije nešto o čemu se moraju dogovoriti čelnici država e, zemalja članica, dakle to je nešto što je u nadležnosti samih zemalja članica, a ne institucija i taj je propis nedavno e, se koristio isto tako e, na Europskom sudu u odluci od 13.12.2012. godine gdje je sud rekao da iako postoje nedostaci i povećani troškovi zbog toga što parlament ima više radnih mjesta, da nije niti na sudu niti na parlamentu da ispravi tu situaciju, već da je to na zemljama članicama da to učine i to ukoliko je to potrebno u okviru svojih, svojih nadležnosti da određuju radna mjesta Unije. Zbog toga mislim da očito imamo situaciju da je taj amandman nekompatibilan sa našim ugovorima i stoga bih vam preporučio da ih smatrate neprihvatljivima. Što se tiče drugih amandmana koje ste spomenuli, a koji se odnose točnije na amandmane 4853, što se tiče plaća zastupnika, i što se tiče e, pristojbe za solidarnost od 7%, tu također smatramo da bi taj amandman bio nekompatibilan sa statutom zaposlenika i to člankom 10 iz statuta zaposlenicima i da nije unutar e, postupka za donošenje proračuna na nama da donijemo da donesemo mišljenje o tome i stoga smatramo da je taj amandman 4853 neprihvatljiv. Što se tiče amandmana 855 e, što se tiče općih e, rashoda tu se ne radi o tome da je taj amandman nekompatibilan sa statutom za zastupnike, već da je to nešto što se tiče članka 26 iz e, statuta za provedbena pitanja, što je u nadležnosti predsjedništva. Dakle, kao što vidite za 4855 eh, nemamo mišljenje da je taj amandman neprihvatljiv. Hvala ti Karlo, to je vrlo jasno. Kolega ima sada isto tako riječ. Što se tiče amandmana 781 i 4384, 4341, eh, ispričavam se, ja tu imam drugačije mišljenje zato što se to ne tiče promjene ugovora. Promjena ugovora nije temelj za rezervu, već se radi o tome da imamo roadmap s kojim želimo promijeniti situaciju i to mislim da je zapravo potpuno drugačija stvar. No ja neću ovdje podići pražinu ako vi smatrate da, da, da je taj amandman neprihvatljiv, ali ja imam drugačije mišljenje po tom pitanju. U redu, Postupit ćemo kao na, kao na sastancima Europskog suda, uzet ćemo u obzir i manjinska mišljenja. George. Da, samo eh, da kažemo za zapisnike da klub ALDE ima jednako mišljenje kao i prethodni kolega. Mislimo da se može drugačije tumačiti taj postupak, ne dakle kao promjena ugovora, već kao eh, jedna vrsta roadmapa. Dakle, to je naše mišljenje, no također nećemo podići prašno što se toga tiče, ali samo da bude zapisano da smo i mi zabrinuti eh, o ovom pitanju. Merci bien. Hvala. Moja uloga nije da dajem takav prijedlog, ali podsjećam vas da imamo i rezoluciju. I da u obliku rezolucije možemo reći neke stvari koje možda nisu u potpunosti u skladu sa onim što stoji u ugovorima, što se tiče jedne drugačije interpretacije ugovora. No što se tiče amandmana, morat ću biti vrlo strog što se tiče pravne interpretacije tih amandmana i e, dakle ono što je Ricardo Pasoš rekao, e, ja sam e, također prije toga izjavio da ću slijediti njegove, njegove prijedloge. Dakle, ova tri amandmana ili ova tri skupa amandmana, imamo dva amandmana koje nisu prihvatljivi, ima jedan koji jest prihvatljiv. Vratit ću se na početak skupa broj dva ono što se zove skup broj 2. To je zapravo popis amandmana koji nisu pokriveni niti pozitivno niti negativno sa skupom amandmana broj 1 koji nisu u skladu sa ishodom postupka mirenja, no koji, pravno gledano, zahtijevaju da o njima glasujemo. Naša izvjestiteljica nije sklona prihvaćanju ovim amandmanima i predlaže da glasujemo skupno, ali protiv svih ovih amandmana. Osim, dakle, onog amandmana. Osim o ovim, o, dva amandmana koji su prihvatljivi, kao što je gospodin Pasus malo prije rekao je li netko protiv toga da skupno glasujemo o tome. Dakle, ne o drugim amandmanima, ne o ovom. O ova dva amandmana koji su prihvatljivi. U redu. Kako bismo pojednostavili? Započet ćemo sa glasovanjima o amandmanima kojima smo upravo govorili. Dakle, amandman 4855 koji je jednak kao amandman 1040 o općim rashodima. Izvestiteljica je protiv. No, iz pravne perspektive, ova dva amandmana koji su identični su prihvatljivi. Dakle, tko je za? 1, 2. Tko je protiv? Većina. Tko je suzdržan? Jedan glas suzdržan, gospođa Di dakle odbacujemo ove amandmane. Možemo li sada skupno glasovati o svim ostalim amandmanima? Nije niko protiv? Oprostite. Postoji jedan amandman Alda o kojem biste zatražili pojedinačno glasovanje. Da. 10.41 je taj amandman. Radi se o liniji 3426. Dakle, ti amandmani, linija 3246 i linija 402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 povratak na nacrt proračuna. Dobro. Ok, bon. Donc, ce sont deux amendements. Dakle, imamo dva amandmana. 10.41, znači 32.46 i 10.37, proračunska linija 402. A cilj je da se vratimo na prednacrt proračuna premda nemamo ovdje brojke u tablici. Vezano uz ovaj amandman, znamo da izvjestiteljica je protiv. Tko je za? da, gospodin Harton. Tko je protiv? Vidim mnogo. Suzdržani? Nema suzdržanih. Znači, ovo se odbija. Ostali amandmani skupni. Tko je za? Protiv? Gospodin Hartong je za. Tko je protiv? Suzdržani? Znači, to se isto tako odbija skupno. Sada prelazimo na treći skup amandmana. Ovdje ćemo glasovati skupno o amandmanima, ali po institucijama, jedna po jedna. Što se tiče revizorskog suda, Ivajlo Kalfin želi uzeti riječ. Izvolite. Vezano uz revizorski sud imamo nekoliko amandmana kojima se predlaže rezervni iznos za plaće vezano uz e, saslušanje jednog od članova suda. Naime, nismo bili zadovoljni da je vijeće imenovalo e, člana suda usprkos e, glasovanju na odboru za kontrolu proračuna. Dakle, protivno ishodu tog glasovanja. E, parlament ima mogućnost da izrazi svoje mišljenje o tome i sukladno tome ova rezerva može imati istu pravnu osnovu kao i ona koju je spomenula pravna služba vezano s plaće. Isto tako tražimo objašnjenje od vijeća. Pokrenuli smo postupak za to, tako da će naš klub e, glasovati suzdržano. Podržavajući načelo da saslušanja u parlamentu moraju imati svrhu, a to vjerojatno e, nije pravi način za to. Hvala gospodine Monika, sada ima riječ. Htjela sam reći Vajlu samo da u ovom skupu nećemo glasovati o tome, već da ćemo o tome glasovati kasnije kao pojedinačni amandman. To se nalazi na stranici broj 6. Pod vlastitim amandmanom o kojem ćemo glasovati e, pod dijelu 5 za revizorski sud, šesta strana, to je mjesto gdje ti amandmani stoje pojedinačno i nisu dio ovog skupa jer ne spadaju u taj skup i zato što ne spadaju običajeno uobičajeni postupak donošenja proračuna, stoga smo ih stavili zasebno. Oui, Ivajlo. Spomenuo sam da se moj komentar odnosi na rezervu vezano uz plaće. To je drugi skup. Bon, alors, euh, on peut donc. Dobro, možemo prijeći na glasovanje, skupno glasovanje vezano uz revizorski sud u okviru trećeg skupa amandmana, kasnije ćemo se vratiti na rezerve. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, gospodarski socijalni odbor, tko je za? pas besoin de... Non, je, je vote, je vote institution par institution. Glasovat ćemo instituciju po instituciju. Još nisam došao do suda Evropske unije. Bon, alors, euh, le, le, le bloc... Continue le bloc tout Dobro onda ćemo znači cijeli skup uzeti zajedno. Da, mislio sam da to ide instituciju po instituciju, ali zapravo e, su linije iz trećeg skupa horizontalne prirode, tako da je logičnije da glasujemo zajedno. Dakle, glasujemo za sve amandmane u ovom bloku. Tko je za? Protiv? Dva? Suzdržani? Nema suzdržanih. Usvaja se. To znači da se ne razmatraju amandmani, neću ih sve čitati, na popisu koji se nalazi ispod tablice u trećem skupu amandmana. Sada prelazimo na četvrti skup amandmana. Sud Evropske unije. Glasujemo skupno za sve amandmane. Tko je za? protiv, dvoje, suzdržani, usvaja se. Amandman 29, 18 se ne razmatra. Sada moramo glasovati o amandmanu koji se tiče suda Europske unije, to je 2026. Nije među skupnim amandmanima. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? E, tko je protiv? Ima ih dosta. Suzdržani? Nema suzdržanih. Odbija se. Što se tiče revizorskog suda, u prvoj fazi imamo amandmane u liniji 1000 rezerve Izvjestiteljica je za. Tko je za? Tko je protiv? Jedan. Suzdržani. Klub zastupnika socijalista. Usvaja se. 1200, proračunska linija 1200, dakle ista zadrška. Pretpostavljam da je to isto glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, isto glasovanje. 20-26. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Gospodin Hartong. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Europski gospodarski socijalni odbor. Imamo jedan amandman kojim se iskazuje rezerva. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Protiv? Jedan protiv, jedan suzdržan. Usva se. Sljedeći se ne razmatra i imamo tehničku prilagodbu. Znači, nema potrebe za glasovanjem. Vezano uz gospodarski i socijalni odbor imate popis amandmana koji ne spadaju u e, predložene amandmane izvjestiteljice i predlažem da o tome skupno glasujemo. Ako se svi slažete, to je šesti skup amandmana. Tko je za? Gospođa Martini i gospodin Harton. Tko je protiv? Gotovo svi ostali suzdržani. Nema. Dakle, odbija se. U sedmom skupu amandmana odbor regija 641. amandman. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Protiv? Suzdržani. E, jedan suzdržan, jedan protiv. Usva se 29.39. Rezerva. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Protiv? Jedan. Suzdržani. Usvaja se. Dakle, imate popis amandmana koji se ne razmatraju, osim 45.77 u liniji 1200 i e, dakle o njemu se ne može glasovati više na plenarnoj, ostali se ne razmatraju. Zatim imate tehničku ispravku u aneksu S1. Nema potrebe za glasovanjem. Osmi skup amandmana. Imate popis amandmana koji nisu obuhvaćeni u prijedlogu izvjestitelja i predlažem da imamo skupno glasovanje o tim amandmanima. Tko je za? Dvoje. Protiv? Većina zastupnika. Suzdržani. Svi se odbijaju. Deveti skup amandmana o Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Možemo li glasovati skupno o tim amandmanima? Nema protivljenja. Tko je za? Protiv? Imamo dvoje zastupnika koji su protiv. Suzdržanih nema. Usvaja se. Ispričavam se. Alda. Dobro, činilo mi se da želi riječ, nema veze. Vezano uz e, službu za vanjsko djelovanje, amandmani su prošli i imamo suzdržane klub zastupnika liberala. Jedan amandman se ne razmatra slijedom ishoda glasovanja. Deseti skup amandmana. E, ti amandmani nisu u skupu amandmana. Dakle, potrebno je da se o njima zasebno glasuje. Ako se slažete možemo skupno glasovati o njima. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Dvoje. Tko je protiv? Dobro, suzdržani odbijaju se. Isto tako se povlače amandmani 697 i 699. Hvala, zahvaljujem svima. I sada smo izglasali Monikin proračun i čestitke Moniki. E, e, e, e, Naravno i izvjestiteljima u sjeni, asistentima i ostalim djelatnicima. Zahvaljujem svima onima koji su sudjelovali u glasovanju. Dajte mi molim vas dvije minute da provjerim kako ćemo dalje glasovati o proračunu komisije prije nego što krenemo s glasovanjem, daću riječ ravnatelju opće uprave. E, sada prekidam na dvije minute, molim vas da ostanete u dvorani i onda ću vam precizirati postupak glasovanja. Ja sam U redu nastavljamo s radom. Molim vas malo tiše. Sada ćemo glasovati o amandmanima koji se odnose... Molim vas malo tiše, kolege. Sada ćemo glasovati o amandmanima koji se tiču komisije, pa sada dajem riječ ravnatelju opće uprave za proračun. Merci, merci Hvala gospodine predsjedavajući, hvala što ste dali riječ komisiji koja će kao i obično iznijeti neka svoja razmišljanja o radu izvjestitelja. Euh, Prvo što želim reći na početku ovog obraćanja jest e, da sam, odnosno da je komisija vrlo zadovoljna zbog e, velikog broja amandmana e, koje su predložili klubovi zastupnika, odbori i sami zastupnici i da zapravo oni idu u smjeru vraćanja na iznose e, sredstava za preuzete obveze i sredstava za plaćanje komisije e, koji su izmijenjeni u vijeću zbog velikog broja rezova. E, u komisiji posebno nam je drago što amandmani govore o tome da imamo zajedničku viziju u komisiji i parlamentu vezano uz iznose sredstava za plaćanje potrebnih kako bismo ispunili obveze koje se odnose na ovaj dio proračunskog razdoblja, a koje proizlaze iz prethodnih odluka o proračunu. Rezovi vijeća u iznosu od više od milijardu eura nisu održivi jer prekomjerno opterećuju i onako ograničen opći okvir politika koja se odnose na strategiju Europa 2020. vezano uz ulaganja, konkurentnost, zapošljavanje i rast. Tu posebno mislim na program pod e, naslovom 1a i 1b koji se odnosi na koheziju. To su troškovi koji su sada potrebni više nego ikada kako bi se podržao gospodarski rast koji nije dobio, dobio dovoljno zamaha u ovoj ekonomskoj krizi. Prošli e, petak, 26. rujna, organiziran je sastanak na inicijativu Europskog parlamenta vezano uz stanje koje se tiče plaćanja i tu se pokazalo da su projekcije komisije e, vezano uz sredstva za plaćanje bilo vrlo oprezna. I tu smo podsjetili da su potrebe za 2014. projecirane na temelju hipoteze da će se i ispuniti obveze e, iz 2013. u proračunu za 2013. Zato bih htio iskoristiti ovu priliku da vas podsjetim da je iz perspektive komisije druga tranša od 3,9 milijardi e, u izmjenama proračuna broj 8 nešto što je uistinu ključno, a to je isto je stajalište parlamenta. Isto tako možemo primijetiti da velik dio amandmana odgovara e, na projekciju proračuna komisije vezano uz programe i aktivnosti koji doprinose rastu i zapošljavanju, kao što je inicijativa za zapošljavanje mladih, Horizont 2020, Erasmus Plus i Kozme. Podsjećam da je komisija u korekcijskom pismu 1 2014 ugradila i elemente frontloadinga u ovim programima sukladno političkom dogovoru o višegodišnjem financijskom okviru i sa kraja lipnja. I to se tiče e, nekih ključnih politika od 2014 i to je posljedica odluke, odnosno odlučnosti Europskog parlamenta da iskoristi e, proračunska sredstva, posebno u području inovativnosti i zapošljavanja i naročito zapošljavanja mladih. Proračun Europske unije je instrument za solidarnost, a prijedlog jačanja fonda pomoći najpotrebitijima u skladu je sa e, političkim dogovorom iz lipnja o višegodišnjem financijskom okviru i htio bih e, dodati da svako povećanje treba se temeljiti na istom dogovoru, dakle da se to mora kompenzirati unutar omotnice za kohezijsku politiku kroz prilagodbu e, koja je ravnopravna. Zahvaljujem gospođi Jansen i specijaliziranim odborima što su u nacrt proračuna vratili kreditne linije potpore, administrativne potpore pojedinim programima što je neophodno za njihovo učinkovito funkcioniranje. Isto tako troškovi za administraciju svih institucija su vraćeni na prvobitni iznos. Kao što vam je poznato, komisija sada već tradicionalno, a posebno ove godine, E, se suzdržala u nacrtu proračuna, a rezovi koje predlaže vijeće uistinu bi doveli u pitanje sposobnost e, provedbe programa od strane komisije. U pismu e, o izmjeni proračuna koja koje ćemo objaviti 15. listopada bit će i prijedlog za ljudske potencijale i financije izvršnih agencija za e, programe 2014. do 2020. Te izmjene će biti proračunski neutralne, dakle neće doći do povećanja ukupnih rashoda za administraciju. E, mi smo naročito pazili na, na taj dio. Što se tiče pilot projekata i pripremnih aktivnosti, službe komisije su nastojale ocijeniti mogućnost za provedbu provizornog popisa prije ljeta. Ta ocjena također uzima u obzir novu pravnu osnovu e, koja se tiče integriranih aktivnosti i vezano uz pilot projekte i pripremne aktivnosti. Ta bi ocjena trebala komisija omogućiti da se pobrine da se ovi pilot projekti provode na odgovarajući način. Prije glasovanja htio bih skrenuti pozornost zastupnika i odbora za proračune na tri pitanja. Prvo, neki amandmani predlažu da se e, mirovine zastupnika prebace u odjeljak koji se tiče komisije. Međutim, komisija smatra da pravne pretpostavke i proračunske pretpostavke ne postoje za takav transfer i bilo bi potrebno ocijeniti sve moguće posljedice e, takvog čina. Drugo, neki prijedlozi idu u smjeru stvaranja novih proračunskih linija ili revizije broja i strukture proračunskih linija nekih novih programa. E, nomenklatura koju predlaže komisija ima za cilj odrediti jasne ciljeve vezane uz indikatore u konkretnom okviru praćenja uspješnosti programa. I u parlamentu se sve više inzistira na tome na različitim razinama. Za komisiju je bitno da ima u vidu vlastite ciljeve što se tiče ocjene uspješnosti provedbe programa i da izbjegne e, nedosljednost i kompleksnost u nomenklaturi. Moramo imati u vidu cilj, naš cilj, a to je da struktura bude što jednostavnija. I treće pitanje na koje bih htio skrenuti pozornost e, zastupnika tiče se, na nekih, tiče se nekih komentara kojima je cilj izmijeniti pravnu osnovu u nekim slučajevima. Komisija ove amandmane kojima se modificiraju komentari tumači kao manifestaciju političke volje parlamenta i o tome vodi računa u mjeri koje je to moguće kroz provedbu programa. Komisija je dužna poštivati pravnu osnovu na kojoj počivaju programi kao i financijsku uredbu. Prema tome ne može provoditi e, neke smjernice parlamenta koje ne bi bile sukladne sa e, spomenutim pravnim instrumentima. Zaključno, Gospodine predsjedavajući, htio bih vas podsjetiti kao i svake godine da će komisija predstaviti svoje pismo izvršnosti nakon čitanja u parlamentu kako bi se odboru za mirenje dale sve činjenice potrebne za razmatranje e, kao i dvijema proračunskim, dvama proračunskim tijelima. Nadam se da će komisija uzeti u obzir i neke komentare e, koji su izneseni u nastavku našega rada. Hvala gospodine. Netko ima pitanje. Kolegica, ja imam dva kratka komentara. Znam da je pred nama dugo glasovanje. Prije nego što počnemo glasovati o proračunu Europske komisije, Zahvaljujem izvjestiteljici na trudu. Ona je izvrsno obavila svoj posao. Uspjeli smo se usuglasiti vezano uz većinu proračunskih naslova. Možda nisu svi klubovi u potpunosti zadovoljni, ali takva je situacija s kompromisima. To smo se dogovorili vezano uz odobrena sredstva za preuzete obveze. Nažalost, situacija sa plaćanjima nije ista i htjela bih se nadovezati na predstavnika komisije te apelirati na ostale klubove zastupnika i reći da nam treba drugačija strategija za odobrena sredstva za plaćanje u odnosu na vijeće. Socijalisti su često znali govoriti da trebamo koristiti izvanrednu pričuvu kako bismo mogli pregovarati sa vijećem i pronaći rješenje za nedostatak sredstava za plaćanje. Komisija je aludirala na to da postoji problem vezano u sredstva za plaćanje, svi klubovi su toga svjesni. To trebamo odraditi sada u ovom krugu pregovora, jer inače će biti prekasno, sada smo u izbornoj godini, doći će do promjena kako u parlamentu, tako i u komisiji. Dakle, ovo je posljednji apel da dođemo do dogovora vezano uz sredstvo za plaćanje. To bi bio prijedlog socijalista. Hvala, gospodin Hartong. Dank u wel, voorzitter. Ik ben eh, met mijn collega's hier nog steeds eh, volksvertegenwoordiger, ook namens Nederland in mijn geval. En, uh... I dalje predstavljam nizozemsku. Jasno mi je da glavni ravnatelj mora govoriti i iznijeti mišljenje komisije, ali iznenađuje me stalno kako komisija živi zapravo u nekom paralelnom svijetu. Predlažu se rezovi u proračunu i ja moram reći nešto s političkog stanovišta, jer sam izabrani zastupnik i ovo što sam upravo čuo me iznenađuje. Hvala, riječ ima izvjestiteljica. Za početak, želim se zahvaliti klubovima zastupnika i tajništvu, svima onima koji su radili u cijelom ovom e, postupku iznalaženja kompromisa. Hvala svima na dobrom i konstruktivnom radu. Od samog početka rekli smo da ćemo koristiti novi višegodišnji financijski okvir. Nismo ga još e, usvojili, međutim, radili smo kao da on postoji i pridržavali smo se pravila igre e, koje će vrijediti ako i kada do kraja godine usvojimo višegodišnji financijski okvir. <clears throat> Moram dodati da je parlament želio raditi na odgovoran način. Jasno nam je da velik broj država članica ima ogromne ekonomske probleme. Sporazum koji je pred nama omogućit će nam proračun koji će biti 6% manji od ovogodišnjeg proračuna. Moram reći da e, nema mnogo zemalja članica koje se mogu pohvaliti ovakvom situacijom. To je dakle ono što je pred nama, a moramo također uzeti u obzir ono što je rekao glavni tajnik. A to je da smo E, sada e, napravili vrlo odgovoran proračun. U e, izmjenjenom pismu broj 1 se govori o tome i mi smo uzeli u obzir želje specijaliziranih odbora da se proračunske linije, proračunski stavci drugčije e, rasporede i da oni žele nadzor nad onim što se događa u proračunu. Zato ćemo se morati vratiti, ali mislim da moramo poštovati e, želje primjera radi odbora za razvoj ili ipak odbora za kulturu i e, mi ćemo se e, na taj način ponašati prema tim proračunskim linijama. E, glavni je tajnik također spomenuo da će možda biti neke primjedbe na pravnu utemeljenost. Moram reći da sam se ja time pozabavila i pokušala e, bih reći da ne možemo takve napomene uzeti u obzir. Moramo se e, baviti e, pravno utemeljenim stvarima. Ja razumijem ljude koji se protive e, koridama, ali svejedno, to je nešto što čime se treba baviti na drugim mjestima, to su se stvari riješile i mi se moramo pridržavati jednostavno pravila igre. Među stvarima koje je spomenuo glavni tajnik postoje i pitanje plaćanja. Socijali su sasvim ispravno ukazali na činjenicu da imamo tu problema. Znamo da problem postoji e, i e, održali smo sastanke s litavskim predsjedništvom. Oni su na pozitivan način odgovorili na e, to što smo mi izrazili zabrinutost i e, radili su na e, pitanjima plaćanja. Povjerenik nam je rekao da ako dobijemo izmijenjeni proračun broj je 8, da će se računi za ovu godinu platiti. A što se tiče računa za sljedeću godinu, komisija je rekla da će joj biti potrebno milijardu eura više od onoga što joj vijeće želi dati. Evo, to je ono što smo mi pokušali uzeti u obzir sa svim sugestijama parlamenta. Međutim, klub zastupnika socijalista želi više e, po e, pitanju izdvajanja e, pričuve. Ja se slažem sa e, s klubom zastupnika socijalista što sadržaja tiče. Samo je pitanje kako to treba rješavati. Drugi klubovi zastupnika su e, e, se slažu, odnosno smatraju da je izvršavanje proračuna ono koje treba raditi izvršna vlast, drugim riječima komisija a vijeće mora e, naći e, ta sredstva. E, tako je to definirano u ugovorima. Komisija, ako nam komisija kaže da je njihov nacrt proračuna dovoljan, onda o tome se možemo sada izjašnjavati. Naravno radi se o pitanju na koje ćemo se vraćati. I svi mi želimo da se proračun Europske unije dobro izvrši. Zaista je nepodnošljiva situacija, situacija u kojoj komisija nije u stanju platiti račune. Jer e, bismo se tada našli u situaciji u kojoj se sada nalazi SAD. Mi e, želimo, mi stvari u Europi rješavamo na drugi način. Napravili smo određen broj skupova amandmana. E, glasat ćemo sada po svim tim linijama. Predlažem da idemo od skupa do skupa, da svaki put obrazložimo situaciju. E, ne mogu sada ući u više pojedinosti jer bi tom svojom predugo govorila. Hvala gospođo. Sada gospodin Rike. E, hvala predsjedniče. Želim se najprije zahvaliti izvjestiteljici. Ona je izvrsno surađivala s nama i uključila nas u e, rad. Ipak, e, e, rezultat je kompromis drugim riječima nitko u njemu ne nalazi sve ono što je tražio međutim ovo što ovdje stoji je prilično dobro uravnotežen iako su naravno pitanja plaćanja prilično problematična i dalje. U svjetlu onoga što je rekla izvjestiteljica, ako postoji problem s izvršavanjem proračuna, onda nije na nama da e, donosimo odluke o tome, čak niti djelomične odluke. Ono što je dobro je to da cijeli parlament i ovaj odbor bude svjestan toga i da zna koja je njegova uloga i da nastoje tako raditi i dalje, naročito kada e, se radi o e, mirenjima. Mi smo zapravo u našem klubu zastupnika zadovoljni ovim rezultatom. Hvala lijepa. Gospodin Alfonsi e, će nam vjerojatno htjeti dati mišljenje zelenih. evo, dvije minute samo. Mi smo u kontradiktornoj situaciji jer e, nemamo još uvijek definitivan višegodišnji financijski okvir. Smatramo da je zabrinjavajuće da su one odluke koje su trebali e, sredstva e, za e, plaćanje, da je to nešto što još nije napravljeno. E, ostajemo dakle pri višegodišnjem financijskom okviru, međutim on nije definitivan za slučaj da vijeće e, ne e, bude protivno tome, mi ćemo smatrati da smo zapravo izvan tih okvira, višegodišnjeg financijskog okvira koji bi zapravo bio jako obvezujući. Što se tiče fleksibilnih instrumenta za plaćanje, e, mi smo željeli da ona budu potpuna, ali ipak smatramo da ovo što je izvjestiteljica danas predložila da je to sve pozitivno. To je stav našeg kluba zastupnika. E, hvala kolega, sada Alda ima riječ. Hvala. Želim kratak, e, načiniti kratak komentar o e, tome što moj klub zastupnika misli u ovom proračunu. E, mi prihvaćamo sve e, obaveze iz višegodišnjeg financijskog okvira koji još uvijek nije definitivan. Što je pomalo čudno. Budući da ovdje vidimo sve ono što traži višegodišnji financijski okvir. To je možda malo nesvislo i ne odgovara potrebama europskih građana. Taj proračun neće omogućiti da se nosi s pitanjima gospodarskog rasta i nezaposlenosti nismo ovdje radili na pitanjima kohezije i solidarnosti. Prema tome ovaj proračun se neće moći nositi s izazovima. Jednostavno želim reći da prema viđenju našeg kluba zastupnika da ovaj proračun ne odgovara našim željama i našim orijentacijama. Hvala lijepo. Ovo su dakle bila obrazloženja prije glasanja e, predstavnika klubova zastupnika i pojedinačnih zastupnika. Predlažem da sada pređemo na glasanje. Biće nam potrebna dva dokumenta. Popis za glasanje gdje se nalazi i popis šest e, kategorija e, rashoda kao i tablice sa prilozima, dakle annex tables, pa vas molim da uzmete e, taj dokument prvi, što je malo paradoksalno da počnemo s nečim što se zove prilog, ali to je zato što ćemo se baviti horizontalnim pitanjima, dakle a upravne linije i agencije. Nam se da svi imate e, taj materijal pred sobom. Nadam se da svi imate kartice, osim gospođe De Martini i gospodina Gajera. A gospodin Gajer je našao svoju karticu. U tom slučaju u dokumentu koji se zove Annex Tables, dakle tablica priloga, bavit ćemo sada administrativnim linijama sve do stranice broj 4. Bavit ćemo se stranicama 2, 3 i 4. Glasit ćemo dakle skupno i to elektronskim putem. Jedno glasanje skupno elektronskim putem. Otvoren glasanje. Imamo 38 glasačkih kartica. Tri osobe nisu glasale među onima koje imaju kartice. Probudite se, molim, jer bliže se već vrijeme ručka. Zatvaram glasanje. 34 glasa za, 3 e, protiv, 2 plus 1. Gospodin Gajer ima znači karticu, suzdržanih nema. Što znači da je skup tih amandmana o administrativnim linijama usvojen. Sada prelazimo na agencije. Bavit ćemo se dakle istim dokumentom, ali sljedećom stranicom. O agencijama imat ćemo dva glasanja, dva glavna glasanja i nakon toga ćemo se morati izjasniti o nekim amandmanima. Prvo, skupno glasamo o svim amandmanima da se obnovi nacrt proračuna. Možemo i ovdje napraviti to elektronski. Prvi skup amandmana o obnovi projekta, e, o obnovi e, nacrta proračuna. Dakle, ovdje imamo apsolutno istu većinu kao i malo prije. A sada drugi skup amandmana. Radi se o linijama koji se nalaze nakon e, nacrta e, proračuna. Predlažem ponovno da glasamo elektronski i pretpostavljam da ćemo opet imati istu većinu. Ovdje je dakle ovaj skup amandmana usvojen. Sada prelazimo na ono što se zove establishment plans. E, dakle, predviđanja, dakle, tko je za, opet ista većina, protiv troje e, kolega, ali suzdržana, dakle, usvojeno. A sada primjedbe i rezervacije. Najprije amandman gospodina Kutinija je povučen. Zatim iz, eh, izvjestiteljići na amandman o komentarima. Tko je za, protiv, Alda je protiv kao i gospodin Hartong, e, suzdržani usvojeno. Amandman o e, pravljenju rezervacija za EBA, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. O Frontexu sada. E, rezervacija 8 milijuna. E, izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Alda, gospodin Alfonso i gospodin Artong. E, dakle, taj se amandman odbija. Zatim amandman gospodina Beldera, izvjestitelj je protiv. Tko je za gospodin Artong? E, protiv, suzdržani odbija se. I e, na kraju amandman gospodina Barija. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Socijaliste su za, kao i Alda. Tko je protiv? Većina suzdržani odbija se. E, da vidimo što još preostalo? No, c'est fini. C'est fini pour Ne, gotovo je. Možete sačuvati ovaj dokument, ali s njim smo završili. Prelazimo sada na jedan e, drugi dokument. A to su pilot projekti. Navodno ste ga upravo dobili. Ako jeste, onda <clears throat> uzmite tu tabelu. Glasat ćemo skupno. Dakle, imamo čitav e, jednu brošuru koja objašnjava sadržaj, međutim, glasat ćemo samo o ovoj tabeli i to samo ćemo jednom glasati. Radi se zapravo o vrlo složenoj političkoj ravnoteži jer su izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni probili noć na tome. Elektronskim glasanjem u pilot projektima otvaram glasanje. 38 zastupnika glasa, svih 38 ovdje prisutnih imaju pravo glasa, jedan i dalje spava. Glasanje je zatvoreno. 36 plus 1, dakle 37 glasova za, 1 protiv, nitko nije suzdržan. Prema tome, skupno smo usvojili sve što se odnosi na pilot projekte. Prelazimo sada na naslove. Dakle, na materijale koji e, se zovu naslovi i preuzmite, preuzmite sada liste za glasanje o naslovima, headings. Počet ćemo od kategorije broj 5 koja se nalazi na stranici broj 29. Prema tome, ova svezak se dakle zove headings, naslovi, kategorija broj 5, stranica 29. Mislim da su svi sve shvatili osim gospodina Fernandeša. Ah, i gospodin Fernandeš je shvatio. Znači, možemo početi. Počet ćemo od horizontalnih amandmana skupno. Dakle, dva amandmana skupno, o kojima ćemo glasiti skupno. Tko je za? protiv, četvero protiv, suzdržani, usvaja se. Sada odvojeno glasanje. Predlažem da skupno glasamo i to po autorima. Ne? Gospod Vetman. Jedan prijedlog barem što se tiče amandmana koje sam ja uložila, možemo o njima skupno glasovati. Jako dobro. Možemo li dakle skupno glasovati o amandmanima gospodina Ehrenhausera? I to... Dakle, na dnu stranice 29, cijelu stranicu 30, e, zatim gornji dio E, stranice 31 sve do amandmana gospođe Vertman. A o ostalim amandmanima gospodina Ehrenhausera ćemo se jašnjavati kasnije. Dakle, skupno o ovim amandmanima gospodina Ehrenhausera. Tko je za, njegov klub zastupnika, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. E, oprostite, oprostite, zabunio sam se. Odbija se. tajnik e, mi je prišapnuo da imamo jedan amandman gospodina Martina u ovom popisu. Dakle, gospodin Martin je uložio jedan jedini amandman koji je sada ovdje i ako radimo po moje metodi, amandman 46-36, o kojem moramo glasati. Smo glasati ili na sredici stranice 30. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Imamo istu većinu, međutim nije isti autor. A sada amandmani gospođe Vertman 4604 i 4650. Vi imate, Angelika, dva amandmana, je tako? A imat ćemo još i dva druga. Dva amandmana gospođe Vertman sada. Tko je za? Tko je protiv? Hvala. Suzdržani. Amandmani broj 4604 i 4650 su odbijeni. Sada amandman Ehrenhauser 42-41 pa sve do 41 Možemo li o njima sad glasiti skupno? Tko je za? protiv, suzdržani, odbijaju se. Dva amandmana odbora za razvoj. Izvjestelje protiv. Tko je za? Alda. Tko je protiv? Hvala. Suzdržani odbijaju se. Tu dolje stoji još jedan amandman gospodina Ehrenhausera. I ti amandmani idu do broja 4200 jer nakon toga postoje linije sa amandmanom gospodina Martina koji nisu isti kao i gospodina Martina. Dakle, do 42.00. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon toga Martin Ehrenhauser 46.73 i 40... Dva, tko je zapravo odbije se. Ehrenhauser sam predlažem, a moramo se, ubrzati jer vidimo moju uvijek istu većinu. Predlažem dakle da u ovoj kategoriji glasamo za sve Ehrenhauserove amandmane sve do kraja kategorije broj 5. Samo Ehrenhauserove amandmane. Tko je za? troje. Tko je protiv? Suzdržani? Svi se odbijaju. A sada imamo zajedničke amandmane Martin Ehrenhauser 4674 i 4205. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijaju se. Nakon toga 46.75 i 42.07. To su Martin Ehrenhauser. Ponovno tko je za protiv suzdržani odbijaju se. Martin sam. Ista stvar. Predlažem da glasamo o svim amandmanima što ih je kolega Martin ložio sam sve do kraja kategorije. Za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Sve dakle do kraja stranice. A Došli smo sada do stranice broj 33. Negdje otprilike na vrhu stranice eh, amandmani eh, Martin Zuber Vertman E, čak postoje dva o kojima se može zajedno glasati. Izvjestitelj protiv koje ne. A Alda želi da se o njima zasebno glasa. Prvi, e, Kar 40 i 277 Martin, tko je za, protiv, svi uključujući i Alda, suzdržani, dobro. A drugi 46-78 gospodina Martina. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijaju se, također se odbijaju. A sada amandman Monike Vertman, 4647. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon toga Ehrenhauser sam, Martin sam, Možemo dakle okrenuti stranicu. Dolazimo do amandmana Gressler Toiler Boulder tu se brojke ne mijenjaju, već se odnosi na komentare izvjestiteljice. Za tko je za, tko je protiv, jedan protiv, suzdržani, usvaja se. O komentarima, dakle, tri amandmana Helge Trupel. Izvjestiteljice za, tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Sada Zuber ...izvijeste protiv, tko je za? Alde i Alfonsi, tko je protiv? Protiv, o, pardon. Suzdržani? Taj se amandman odbija. Sada o rezervacijama. Amandman Gressler. Tko je za? Pučani. A tu moramo ipak provjeriti. Dakle, glasimo o amandmanu Gressler. Otvaram glasanje elektronskim putem. Ima nas 38. imamo glasačku karticu, a gospođa De Martini je za. Glasanje je zatvoreno. 20 plus 1, dakle 21 za, 16 protiv i taj je amandman usvojen. Sada amandman Jute Haug. Izvjestiteljica je za, tko je za, tko je protiv. Nitko, suzdržani, dakle usvaja se jednoglasno. A sada imate popis svih amandmana koji su ili već obuhvaćeni e, ovim prethodnim stvarima ili su pak e, povučeni, a radi se dakle o kategoriji broj 5. Prelazimo sada na kategoriju 1b, no prije toga Alda želi uzeti riječ. Moram reći da nisam razumjela na koji način se organizira glasanje odnosno o amandmanu zapravo o liniji 21 dakle 0107 odnosno 01 e, dakle ono što je na gornjem dijelu e, Stranica 33. Naime, amandmani Zuber, Vertman, Suti, amandmani i Martin nisu svi bili o istim stvarima, htjeli su suprotno stvari. Jer amandman Martin je bio da se smanji nacrt proračuna, dok su ovi drugi se zalagali da se povisi nacrt proračuna. U tom smislu nije mi jasno kako se može skupno o tome glasati. Molim objašnjenja. E, imate pravo. E, morali, morao sam dati na glasanje te amandmane zasebno. Vratit ćemo se stoga na e, vrh stranice 33 amandman 46 77 gospodina Martina, čiji je cilj bio da se smanji proračun E, mislim, mi smo ga e, glasali protiv, ali možemo ponovo glasati o tome. Međutim, amandmani Zuber i Vertman tražili su da se poveća nacrt proračuna. E, sada se obraćam sekretarijatu i pitam ih i radi li se zapravo o istim svotama, možemo li zajedno o tome glasati? jer e, ne bismo smjeli pogrešiti još jednom ako to ponovno stavimo na glasanje. Alors, je rappelle, donc nous Dakle, nalazimo se na <clears throat> liniji o rashodima za tumačenje. Gospodin Martin je htio smanjiti za 5 milijuna. Dakle, to smo to, to nismo usvojili. No, gospođa Zuber želi dodatnih 5 milijuna, a gospođa Vertman želi 1 milijun i 220 e, tisuća. Dakle, počet ćemo sa gospođom Zube, zato što je to veći, veći iznos. Izvjetelj se protiv. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Za gospođu Vertman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. U redu, dobro, sad imamo isti problem i sa onim što se tiče rashoda za pismeno prevođenje. Imamo Hans Peter Martina za manje 3 e, milijuna u redu. Imamo gospođu Zuber za 5 milijuna. Dakle, glasovat ćemo o tome. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. I gospođa Vertman koji traži 200 tisuća. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? U redu. Nema nijedan drugi takav slučaj. Stoga možemo sada prijeći hvala Alda koja je primijetila da sam bio malo prebrz. Možemo sada prijeći na naslov 1b. 1b. To je politika koji se tiče kohezije. Radi se o 11. strani. 11. strana. Alors, vous avez... Imamo kompromis. koji sadržava tri različita skupa u tablici s aneksom imate sadržaj sastav tablica. Prvi podskup se odnose na sve amandmane koji su iznad nacrta proračuna. Tko je za? Tko je protiv? Troje. Četvero. Suzdržani. U redu. Usvaja se. To znači da svi amandmani koji su ispod nacrta proračuna u drugim proračunskim linijama se ne razmatraju. Zatim imamo drugi podskup amandman ispod nacrta proračuna. Tko je za? Tko je protiv? Gospodin Alfonsi, suzdržani. Alda i gospodin Hartog. Usvajaju se. Dakle, svi amandmani o ovoj proračunskoj liniji se, svi drugi amandmani se ne razmatraju. Zatim, treći podskup, nova nomenklatura, to su primjedbe koje nam je dao i e, glavni direktor. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv, suzdržani, Usvaja se. Zatim moramo pojedinačno glasovati, zato što su nam pristigli takvi zahtjevi, o prvom amandmanom Pereira Zuber, proračunska linija 040264. Izvjestiteljica je protiv, tko je za? Ali da bi trebalo biti za? Ne. U redu. Nitko nije za. Dobro, nećemo o tome dalje raspraviti. Nemamo podršku. GUE ima još jedan amandman. Autori su isti. Dakle, 4893. Branite li ga? Suzdržani ste u redu. Tko je za? Gospodin Hartong stoji u njegovu obranu. Jedan glas za. Tko je protiv? Te Alda koja je suzdržana u vezi s vlastitim amandmanom. To je jako skromno, moralno gledano, a politički gledano zahtjeva interpretaciju. Odbija se dakle taj amandman. Što se tiče komentara. Imamo prvi amandman 4886 koje je uložio klub zastupnika GUE. Tko je za? GUE. Tko je protiv? Hvala vam. Suzdržani? Odbija se. Drugi. 4, 8, Tko je za? Alda. Tko je protiv? Hvala. Suzdržani? Odbija se. Amandman gospodina Gajera. Izvjestiteljice za. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Europska puća stranka je bila protivno. Usvaja se. Amandman kluba zastupnika GUE. 7.5. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 4887. Klub zastupnika GUE. Izvjestiteljice protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Hvala vam, odbija se. Počekajte, o čemu govorite? O 4887? Izvjestiteljica. Da, imamo komentar u vezi ovog amandmana. Želim uložiti usmeni amandman. Radi se o amandmanu 4887. O tom smo se usmenom amandmanu složili. So it's uh, amendment 8, Dakle, amandman 4887 i amandman 865. Socijalisti su predložili da se to nadopuni sa usmenim amandmanom, stoga bi stajalo ova sredstva ova odobrena sredstva će se iskoristiti za financiranje zapošljavanja mladih te za financiranje programa poput jamstva za mlade. Aktivnosti i intervencije u okviru tih odobrenih sredstava trebaju imati cilj skladno, skladan prijela za mlade iz, obrazovanja na tržište rada putem kvalitetnih ugovora kojim bi se izbjegavalo neplaćeni staž i svi drugi ugovori koji su nestabilne i kratkotrajne naravi. To je naša sugestija. Da, to je prijedlog socijalista u redu. To je komentar. Amandmanu 4887. Dakle, radi se o proračunskoj liniji 040264. Ako sam dobro shvatio, da. Dobro, formulacija mi se čini jasnom. Tko je za? Sa usmenim amandmanom, naravno. Tko je protiv? Morat ćemo elektronički glasovati o tome. Stavljam dakle na glasovanje ovaj amandman s usmenim amandmanom. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 13 glasa za, 19 glasa protiv, 6 glasa suzdržanih odbija se. Sada možemo onda prijeći na prošlu liniju 040601, kompromis broj 1. A, predsjednik se ispričava, nije smo glasovali o amandmanu ITRE 5904 koji smanjuje granicu za prihvatljivost. izvjestiteljice protiv tko je za? Tko je protiv? Hvala vam. Samo je Alda, dakle klub zastupnika Gula e bio protiv. Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Troje. Suzdržani. Jedan glas suzdržan. Možemo li smatrati u tom slučaju Amandmani preostali su pokriveni, osim ALDE 7750 o starijim stručnjacima. Tko je za? Tko je protiv? Jedan glas protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 7950, amandman zelenih, izvjestiteljica je protiv, tko je za? 1, 2, 3, tko je protiv? Hvala vam, suzdržani. Odbija se. 7177, Kluba zastupnika socijalista i demokrata i izvjestiteljica za. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da je većina za, ali provjerit ćemo. Dakle, provjerit ćemo amandman 7177. Otvaram glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Gospođa Martini, vi odlučujete, zato što je bilo 19 naspram 19, plus 1, dakle 20. Protiv, stoga se odbija ovaj amandman. Odbija se. Možemo prijeći na kompromis veliko 2. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv, suzdržani. Usvaja se. Zatim nam slijedi niz amandmana za nove ciljeve fonda. Bojim se da ću morati pojmenično glasovati o tome to nisu jednaki amandmani. Možemo li skupno glasovati o njima? Da, izvolite, gospodine Rike. Samo jedna primjedba. Upravo smo napravili malo proturječno glasovanje, dakle Imali smo amandmane koji su se tičali različitih proračunskih linija. E, amandman 7718 kojim smo elektronički glasovanjem odbacili i amandman 4403 amandmani koje smo usvojili, a nismo ih provjerili. Je li to proturečno? Da, zatražili smo elektroničku provjeru za taj amandman. Dakle, 7168. No, radi se o istim amandmanima. Dakle, drugačije rečeno, o prvom nismo glasovali elektroničkim putem i dobili ste dojam da elektroničko glasovanje koje smo o drugom amandmanu proveli, a koje je identično, možemo o tome glasovati ako želite. Dakle, koji? 7-1-5-8 Dakle, isti amandman, isti komentar za istu proračunsku liniju. Ali proračunske linije su različite. Aha. Ne, to nije proturječno, to je kompatibilno. Ja ne kažem da je proturječno. Ja kažem da postoji jedna mala sumnja. Dakle, možda odbor može se tako izjasniti, ali imamo istu većinu Različito što se tiče proračunskih linija. Ne, kada bi to bila ista proračunska linija, onda bismo smo mogli provjeriti, ali budući da se radi o dvije proračunske linije i u svakom slučaju e, glasovali smo tom, o tim amandmanima u odboru i stoga o njima možemo glasovati i na plenarnoj sjednici. Dakle, hoću li se sada vratiti na glasovanje o novim ciljevima fonda? Možemo li skupno glasovati o tim amandmanima? Da. Vrlo dobro. Skupno glasovanje. Tko je za? Mhm. Tko je protiv? Suzdržani? Odbijaju se i to dakle, kao u skupu. Imamo 7157 amandman. Izvjestiteljica je za. Tko je protiv? Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Glasujte, glasujte, glasujte. Morate glasovati jer se radi o bitnom pitanju. Svi su glasovali izvrsno. 21 za, 18 protiv. Dosta je zabavan ishod. Dakle, već prema proračunskoj liniji imamo različite ishode glasovanja. Sljedeći, gospodin Torvals, e, to je pokriveno kompromisom broj 2, ali moramo glasovati o amandmanu 4583 gospodina Torvalds, jeste za, tko je za? Tko je protiv? Troje su suzdržani, usvaja se. 4903 Ferreira, izvjestiteljice protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 4115 Beldera. Samo rezerve u komentarima. Tko je za? 1234, Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Možemo li skupno glasovati? Ova dva sljedeća amandmana se ne razmatraju. Dakle, 7618 se razmatra, moramo glasovati o tome, nema mišljenja. Desera, tko je za? Tko je protiv? Hvala vam, suzdržani, odbija se. 4802 amandman. Ne, o tome ne želimo glasovati. Amandman Gajer. Izvestitelj je za. Tko je za? Ista stvar, tko je protiv? Još, još jedan put. Budući da očito nema velik odaziv o tim primjedbama, glasujte. Utoliko više što se radi o razlici od jedan-dva glasa. Glasovanje je završeno. 22 plus 1, 23 za, 16 protiv. Ne možemo reći da je ovaj napredak radi rasprave. U redu. I na kraju, što se tiče regije e, Baltičkog mora, Istočnog mora, tko je za? Tko je protiv? Gospodina Tong usvaja se. U redu. Dobro, mes chers Dragi kolege, sada bismo trebali otići na naslov broj 2. Imamo 20 minuta za to. Jeste li spremni riješiti sva poljoprivredna pitanja u 20 minuta? Dakle, imamo lin, idemo liniju po liniju jer nema više skupnog glasovanja. I mogu glasovati. Da, glasovat ću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 Dakle, krenut ćemo na naslov broj 2. Predvidjeli smo da prvo glasujemo o naslovu 3, ali nismo još rješili sve tehničke probleme, pa ćemo prvo obraditi naslov 2 prije 12.30. Imamo kao prvo skupno glasovanje o nomenklaturi koja odgovara 16. stranici ove tablice koje smo, koje smo U aneksu dakle imamo detalje u e, sedmoj tablici. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv suzdržani usvaja se. Dakle, uzmite ponovno veliki fasikl sa svim tablicama na stranici 91. na engleskom, dakle u engleskoj verziji. Održiv rast, prirodni resursi. Prve dvije linije smo pokrili glasovanjima o horizontalnim pitanjima što se tiče administrativnih rashoda. Možemo prijeći odmah na 050201. Amandman 879. Tko je za? Protiv? Suženi? Odbija se. Sljedeći je identičan i odpada. 878. Tko je za? Tko je protiv? Hvala vam. Suzdržani. Rio se odbija. Sljedeći također. Okrećam stranicu. Sada smo na 92. strani. Imamo niz identičnih amandmana o 050203. Glasovat ćemo skupno o tome. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Što se tiče sljedećeg amandmana također je identičan. Izvestiteljica protiv tko je za? Četvrlo, tko je, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sljedeća linija. Amandman Martina izvestiteljica je protiv. Tko je za? Tri. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sljedeća proračunska linija, amandman Vertman, izvjestiteljica protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim, što se tiče programa opskrbe škola voćem, amandman izvjestiteljice kao prvo kompromis. Tko je za? Europska pučka je za. Ne. Europska pučka stranka je protiv. Madame le rapporteur, expliquez-nous. Gospođo izvjestiteljice, objasnite nam, molim vas. Mislim da je važno istaknuti da ono što, o čemu smo upravo trebali glasovati, da to nije prvi amandman, to je moj amandman. Radi se o amandmanu 248 za 28 milijuna. Hvala. U redu. Ispričavam se, rekao sam kompromis, ali zapravo sam radio kompromis amandmana. Dakle, 248, amandman sa 28 milijuna. Za voće. Tko je za? Tko je protiv? je suzdržani usvaja se. Ostali amandmani se ne razmatraju što se tiče ove proračunske linije. Pada. Bien. Donc, Nous Glasujemo sukladno pravilima. Najprije glasujemo o prijedlogu izvjestiteljice. E, dakle, ostali se ne razmatraju. Vezano uz sektor vina nema prijedloga izvjestiteljice, amandman Vertman. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Još jedan amandman Vertman o ostalim mjerama. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Zatim Poseji. Amandman Vertman. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ostale mjere, ostali biljni proizvodi. Amandman Ehrenhauser. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Okrećem stranicu. Mlijeko. Imamo amandman GUE. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Napravit ćemo provjeru. Jer mi se čini da je bilo okljevanja u nekim klubovima vezano uz mlijeko. Htio bih biti siguran da su svi glasovali. Molim vas da glasujete. Vidim da su zastupnici još uspavani. Dobro. 10 plus 1. 1 suzdržani, 25 protiv. Odbija se. Sljedeći se ne razmatra. Hans-Peter Martin, 4662, izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. Mlijeko za opskrbu škola, nema prijedloga izvjestiteljice. Glasujemo o amandmanu kluba GUE. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Ima vas puno. Suzdržani. Odbija se. Sljedeća dva su identična, dakle odbijaju se. Međutim, moramo glasovati o amandmanu Angelike Vertman. Da, o tome moramo glasovati. Znači, manje od 22 milijuna je iznos. Angelika Vertman. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Ne, odbija se. Odbija se. Prelazimo na stranicu 95. Vezano uz govedinu i teletinu nema prijedloga izvjestiteljice. Krećemo od zelenih. Izvjestiteljica protiv. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ostali su identični. Idemo na žive životinje. Izvjestiteljica nema amandmana. Zeleni tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Dakle, ovo je identično, odbija se. Zatim imamo svinsko meso. Zelene zanima svinsko meso. Tko je za 709. protiv? Alda je za, ali ima vas više koji su protiv. Dakle, sve ovo što se tiče svinskog mesa se ne razmatra i dolazimo sada na jaja. E, Guj ima interes za to. Tko je za? 1, 2, 3. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na meso peradi. Zeleni predlažu amandman. Tko je za? 5, 6, 7. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Dolazimo sada do pčelarstva e, i to je sve poetičnije. Guje ima amandman tko je za, tko je protiv pčela, suzdržani i nestaju pčele. Bien. Alors, euh, E, pour Vezano uz program jedinstvenih plaćanja, klub zastupnika ALDE povlači amandman, a vezano uz zelene glasujemo samo o komentarima, to se tiče bullfightinga. Imam jedno pitanje za zelene. Ima li još amandmana vezano uz ovo? Možemo li ih o njima glasovati skupno? Ajde, to je specijalist. Ne znam e, tko je stručnjak za to pitanje. Da li se slažete da glasujemo skupno? Ne želim vas prisiljavati ni na što. Dakle, što se tiče borbe bikova, tko je za amandman zelenih vezano uz komentare. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na stranicu 97. Amandman kluba ALDE se povlači. Sada dolazimo do Dudovog svilca. Izvjestiteljica je protiv. Vrlo važno pitanje. Marko Polo je išao u Peking po svilu. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Vezana pomoć. Guje izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv? suzdržani. Dakle, to je identično. Onda imamo duhan. Trebamo glasovati o komentarima. 65-53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ima nekih koji su za, e, koji su vrlo žustri, ali ipak ima više onih koji su protiv pa se odbija. Da li to obuhvaća i sljedeći? Dobro. Sada idemo na poseji. E, Vertman, izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Zatim imamo Egejsko otočje. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Opet vezano s duhan. Imamo glasovanje o brojkama kluba zastupnika liberala kako bi se ukinule subvencije. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tko je protiv? suzdržani, većina je protiv. Zatim imamo četiri amandmana sa istim komentarima. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Velika većina je protiv. Prelazimo na pričuvu za krizne situacije. Amandman GUE. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se sljedeći se ne razmatra. Programi ruralnog razvoja. Imamo amandman na komentar zelenih. Zapravo imamo dva amandmana. Najprije ćemo glasovati o brojkama. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, provjerit ćemo da ne bi došlo do zbrke. Izvjestiteljica ima riječ. Ovo, je, ovo se tiče plaćanja, mislim da možemo o tome glasovati kasnije. Uključujući i komentare, možemo glasovati o komentarima, da. Dobro. E, izvjestiteljica je protiv komentara. Vi ste protiv, zar ne? Da. Tko je za? 1, 2, protiv, većina, odbija se a kasnije ćemo govoriti o plaćanjima. Operativna tehnička pomoć, to su plaćanja. Četrdeset devet trideset devet isto ne treba glasovati o tome okrećem stranicu Promicanje održivog ruralnog razvoja. Amandman 46.22. Tko je za? Izvjestiteljica je protiv. Dakle, to je na vrhu stranice numerirane broj 100. Vertman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Komentari zelenih. Ne, najprije brojke. Dakle, brojke zelenih za 79.61, izvjestiteljica protiv, za, protiv, odbija se. Komentari zelenih, ista linija, izvjestiteljica protiv, tko je za, 1-2 protiv, suzdržani, odbija se. Zatim Alde se povlači. Nakon toga Imamo amandmane o plaćanjima, to ćemo kasnije, ali trebamo glasovati o rezervi ALDE 7712. Tko je za? Protiv? Ima vas dosta. Suzdržani? Odbija se. I za drugi, drugi je identičan. Odbija se također. Sljedeća linija je Hans Peter Martin, izvjestiteljica protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Zatim imamo 101. stranicu. Amandman Jensen je povučen. 692 zelenih o komentarima. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Zatim imamo pilot projekte. Okrećem stranicu, pilot projekti, 103. stranica. I tu imam jedan pilot projekt i amandman 691, to je amandman zelenih, a to je energija za život. Velike riječi. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Giovanni Lavija i Paolo De Castro. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. To su obveze. Glasujemo o obvezama. Drugačije ćete glasovati? Ne. Dobro, elektronička provjera. 45.18. Izvjestiteljica je protiv. Zatvaram glasovanje. 27 za, 9 protiv, 1 suzdržan. Eto, dobro je da smo provjerili. Sada prelazimo na liniju za administraciju. Greener and more resource efficient economy. Angelika Wertman izvjestiteljica je protiv. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Gue. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na sljedeću liniju, amandman guj, izvjestiteljica je protiv. 907, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sljedeći je identičan. Nakon toga imamo plaćanja. Na dnu stranice su plaćanja. Prelazimo na sljedeću stranicu. To su agencije. 106 i 107 se odnosi na pilot projekte, 108 pilot projekti, sve do kraja stranice gdje imamo jedan amandman odbora za ribarstvo 431. Izvjestiteljica je za. Ne? To se odnosi samo na plaćanje pa sada nećemo razmatrati taj dio. Isto vrijedi za stranicu 109. E, izvjestiteljice, to su isto tako plaćanja, zar ne? Dobro. Onda imamo na vrhu stranice 110 Angeliku Vertman. Rezerva. Izvjestiteljica je protiv. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Sljedeće linije se odnose na plaćanja sve do 46.71. Hans-Peter Martin, izvjestiteljica je protiv, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda imamo plaćanja. Sad smo na vrhu stranice 111. Sve do komentara komentara na amandman GUE 935, intervencija u ribarske proizvode. Izvjestiteljica je protiv, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sljedeća proračunska linija. Glasujemo o tome. Da, izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Sljedeća linija. 934. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Posljednja linija. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada slijede agencije. Imamo i 879. Gospodin Ferreira. O tome ćemo glasovati. I 936. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 4879 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, ista većina. Nakon toga pripremne aktivnosti i pilot projekti. 114. stranica isto, 115. isto. I sada smo na stranici 116. 41.67. E, Martin Enhauser za protiv suzdržani odbija se. 41,68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 419 e, se odnosi na plaćanja i kažu mi da smo sada završili jer sada prelazimo na sigurnosti građanstvo, to je ono što slijedi. Hvala kolege, zahvaljujem prevoditeljima koji su ostali nekoliko minuta duže. Nastavljamo rad u 15 sati.